Oh, Drage kolege i kolegice, e, zamolila sam da dođete na vrijeme, ali ja se sada zadržavam, pa se ispričavam na tomu. Svi su došli vrlo točno nakon praznika za glasovanje, pa bih zamolila da zauzmete svoja mjesta kako bismo započeli s glasovanjem. Imamo dugačko glasovanje, ali i mnogo kompromisa. Prvo glasovanje je e, izvješće o sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju. E, neki od vas su možda e, se sreli sa izaslanicima država i država u Africi koji su rekli da je to veliki problem u Africi, pa mi je drago da glasujemo o dobrom izvješću. Teresa Jimenez Becerril će nam nešto reći o tome. Teresa, imate nešto za reći prije nešto glasujemo? Da. Kao što znate, to je izvješće koje je imalo jako puno amandmana i koje je pobudilo veliki interes zbog svih tih nevladinih organizacija i civilnog društva. To je bila dobra prilika da pokažemo kako Europa nije samo veliki e, donator kada je riječ o razvoju, nego također i da e, podržava nevladine udruge u trenucima u kojima se civilno društvo zapravo postaje sve manje zastupljeno i sve manje sudjeluje u odlukama, a vidjeli smo na koji način se vlada odnose prema borcima za ljudska prava i prema novinarima. I zato smo htjeli odaslati jasan signal da smo na njihovoj strani i da nećemo dopustiti takvo kršenje njihovih prava. I također, mi smo kroz te e, amandmane uspjeli doći do mnogih kompromisnih e, amandmana i vjerujem da smo sada svi na istom brodu, idemo u istom smjeru i možemo govoriti o izvješću koje će zaista pružiti podršku civilnom društvu. Htjela bih e, zahvaliti svima koji su surađivali na izradi ovog izvješća izvjetiteljima u sjeni s kojima je bilo lijepo raditi i svim drugim e, članovima koji su e, podnijeli amandmane i radili zajedno s nama. Želim zahvaliti i pomoćnicima i tajništvu i svim onima koji su mi pomagali na izradi ovog izvješća. Evo, napokon smo došli do kraja i sigurno ćemo ga izglasati i na plenarnoj u listopadu. Hvala. Prije nego što glasujemo, malo ćemo testirati našu tehnologiju kako bismo vidjeli li funkcionira. Pritisnite dugme da stavite kartice za glasovanje. Ja sam teško svoju pronašla nakon ovih e, godišnjih odmora, ali sam uspjela. Ako možemo sada to testirati, otvaram glasovanje. Jeste li se glasovali? Da, zatvaram glasovanje. Izgleda da e, funkcionira. 22 kartice su umetnute. Čas, vama ne radi. Probajte sa drugim strojem, drugim uređajem. Tek je me la carte, ça vire rouge. Znači, čini mi se da e, čim gurnem karticu aparat postane crveno. Zaista ne znam u čemu je stvar. Čip je na pravoj strani.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 E, dodat ćemo vas e, naknadno dok se ne e, popravi vaš uređaj za glasovanje. Sad radi. Izgleda sada radi. Nema svjetla, ali funkcionira. Problem gens que moi ici qui pourrait. Euh, c'est la carte mi je u kartici. Je peux promener avec ma carte n'importe où, ça ne marche pas. C'est comme le monsieur qui allait chez le médecin, il a dit euh, quand je... Dakle, možda neće ne funkcionirati ako se premjestim kao osoba koja ide kod liječnika i kaže boli me ova strana, znači boli me prst, on prigledava nešto drugo. Znači mislim da nema promjene ako promijenim. Dakle, glasovat ćemo. Prvi je kompromis broj 11 za, protiv, e, usvojeno. Kompromis broj 12 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 82. E, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 89. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 91, e, odvojeno glasovanje, prvi dio, 91. za, protiv, suzdržani, odbijen. E, moramo provjeriti prvi dio 91. E, amandmana, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? <laughs> Jeste li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Usven. Ok, Um, part two. Drugi dio, amandmana 91. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usven. Kompromis, kompromis Za? Protiv? Suzdržani? Usven. Amandman 98. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 99. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 101. E, za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 108. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. 108. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvajanje. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 114. za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 115. za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti. Otvaram elektroničko glasovanje za amandman 115. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen. Kompromis 19. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 104. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 105. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 106. Za. Protiv. Suzdržani usvojen. Amandman 119. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti elektroničnim putem. 119. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen Amandman 121. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti amandman 121. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijan je. Amandman 123. za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 20. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 130. za, protiv, suzdržani, usvojen usvojen. Kompromis 21. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 135. za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti 135. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 137. za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 138 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 139 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, ali moramo to još jedan puta provjeriti. Otvaram glasovanje za amandman 139. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Amandman 141. Ispričavam se. 140. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 141. E, za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 22. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 21. 23. Ispričavam se. Za. Protiv. Suzdržani. E, usvojen. Amandman 148. za. Protiv. Suzdržani moramo provjeriti. 148. otvoren glasovanje. Jeste li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeni. Amandman 149. Za. Protiv. Suzdržani. E, je. 154. Amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. Amandman 155. Za protiv, suzdržani, usvojen. 156 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Amandman 32. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvajanje. Amandmani 36 i 37 koji su jednaki za, protiv, suzdržani, usvojeni. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis deveti za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis deseti za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, eh, amandman prvi E, za protiv e, usvojen. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 4 za protiv suzdržani e, usvojen. Amandman 5 za Možemo li sve? Odjedno? 4 do 15? Ne možemo. Idemo onda jedan po jedan. Ići ćemo brzo. 5 za, protiv, suzdržani, usvojen šesti za, protiv, suzdržani, usvojen, sedmi za, protiv, suzdržani, sedam. Možemo li ti za, protiv, suzdržani? Moramo provjeriti sedam. E, otvaram glasovanje za amandman sedmi. Nismo. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Da, usvojen je. Amandman osmi za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 9. za, protiv. Provjerit ćemo amandman 9. i otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 10. za, protiv. Suzdržani, usvojen. Amandman 11. za, protiv suzdržani. Moramo provjeriti amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Amandman 12. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 14. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 15. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis broj 2. Ko je za? Protiv suzdržani, usvojen. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada ćemo morati glasovati na, o iz pododbora za ljudska prava, DROA. Prvo ćemo e, glasovati o stavku trećem e, u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, Suzdržani moramo provjeriti drugi dio. Otvaram glasovanje za drugi dio e, mišljenja od roa. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Treći dio. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je jednaka većina. Treći dio moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Četvrti stavak e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Peti stavak, e, e, o njemu se ne raspravlja, barem u prvom dijelu se ne raspravlja, glasujemo samo o drugom dijelu. Ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Sedmi stavak za, protiv, zapravo to ide u dva dijela. Prvi, o prvom dijelu se ne raspravlja, dakle glasujemo samo o, o drugom dijelu. Za, protiv, suzdržani moramo elektroničkovati otvoren glasovanje o e, stavku 7. Zatvaram glasovanje. Usvajanje. Stavak 10. Za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. 10. stavak, otvoren glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Usvojenje. I posljednje, glasovanje, konačno glasovanje sada, e, dakle to je poimenično glasovanje e, o cijelom izvješću, otvoreno glasovanju Jeste li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usvojen je sa velikom većinom, pa čestitam e, našoj izvjestiteljici. Čestitam, Tereza. Puno vam hvala na ovome. Okay. Dragi kolege, sada ćemo glasovati o proračunu. Glasujemo o linijama proračuna. Sada ću dati e, riječ našem izvjestitelju Charles Gerensu. Izvolite Charles. Zahvaljujem. Evo, imamo samo e, dvije napomene. Kada govorimo o glasovanju za opći proračun za 2018. Dakle, ja sam htio objasniti neka pitanja vezano uz negativnu ocjenu po pitanju određenih amandmana. Iako e, sam ja taj koji sam odobrio većinu tih amandmana po pitanju samog sadržaja i e, jasan mi je cilj zbog kojeg su oni podneseni. ali kada govorimo o financijskom okviru, vam je jasno da vrlo često se ne navodi znači financijski izvor. I zato smo iz holističkog i pragmatičkog pristupa morali poštivati e, financijski financijski okvir koji nam je nametnut jer bi nas u protivnom odmah e, sankcionirale države članice. To znači da smo e, vratili one iznose koje je na početku dala Europska komisija, a koje je vijeće izbrisalo. Mi smo osim e, toga u ovom naslovu broj 4 naveli znatne dodatna sredstva kako bi se povećala humanitarna pomoć i da se u potpunosti iskoriste te razlike u naslovu broj 4 i kada govorimo o pravu na reproduktivno zdravlje. Mi smatramo da bi e, sva ta pomoć trebala ostala kompaktna i da mi moramo usmjeriti našu pozornost na humanitarnu pomoć s obzirom da su pred nama toliki izazovi na tom području. Također sam vam htio e, sada predstaviti dva usmena amandmana koji zapravo ništa ne mijenjuje po pitanju iznosu, nego samo po pitanju teksta. Znači 21.2.5 e, e, znači suradnja sa Afganistom, Afganistanom. Ja bih tu htio nadodati razvoj i e, suradnja u politici razvoja. 22 0206, znači isti amandman, a to je razvojna suradnja. Trebamo reći da je riječ o suradnji za razvoj, a ne da se odnosimo na bilo kakvu vrstu suradnje, nego upravo suradnja za razvoj. Znači, postoji razljive oblici suradnje, nas zanima baš ona službena razvojna suradnja. Evo, to su samo moje napomene. A sada e, se nadam da će i moji kolege imati razumijevanje za ovo što sam rekao. I cijenit ću ih i ako se neće slagati sa mnom, naravno. On item Dakle, 0205 e, e, kaže Cooperation with Afghanistan, dakle suradnja s Afganistanom, a sljedeća kaže Cooperation with South Africa, dakle trebamo dodati riječ development, development cooperation with e, Afghanistan i development cooperation with South Africa. Znam da to ima političko značenje, ova riječ razvoj, development. Dakle, to je ono što, e, što želi ovaj usmeni amandman, kako biste shvatili o čemu se radi kada se radi o ovom usmenom amandmanu. Dobro, sve je jasno. Dragi kolege, nakon ovog glasovanja raspravljat ćemo o rezoluciji koju ćemo kasnije izmijeniti. E, sada glasujemo o e, pojedinim linijama, e, a kasnije ćemo govoriti o općoj raspravi o proračunu. Dakle, sada glasujemo o određenim linijama u proračunu. Sada deseti dio, kada se radi o linijama proračuna, svaki, svaka linija ima svoj u svoj, dakle 5904 Korao Idemo jedan po jedan. Pogledajte e, brojeve. 5904, amandman Koristite broj amandmana. Dakle, kada se radi o 5904, ko je za, protiv, suzdržani, odbijen. Sljedeći od koral, 5D899, za, protiv, suzdržani, odbijen. 5898, za, protiv, suzdržani, odbijen. 5852 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5851 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5850 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5853 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5854 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5902 za, protiv, suzdržani, odbijen. 5855 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5901 za, protiv, suzdržani, odbijen. 5900 za, protiv, suzdržani, odbijen. 5857 za, protiv, suzdržani, odbijen. Moramo provjeriti 5857. Otvorim glasovanje. Zatvorim glasovanje. Usvojenje. E, usmeni amandman broj 1. izvjestitelje amandman za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti prvi usmeni amandman. Otvorim glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvajanje. Sljedeći je 5893. Hautala. 5858. Dakle, svi koji su za, protiv, suzdržani, usvojeni. Onda sada idemo na 5861 sa usmenim amandmanom. Ko je za, protiv, suzdržani, usvojen. 5891 isti usmeni e, amandman gospodina Gensa za protiv suzdržani usvojen 5865 ko je za protiv suzdržani moramo provjeriti amandman 5865 otvaram glasovanje svi su glasovali ne dobro sad zatvaram glasovanje 5865. Zatvaram glasovanje. Ne, ispočet ćemo, počet ćemo iz početka. Brišemo ovo glasovanje, dakle 5865. E, idemo po imani. E, elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvajanje. 5909 za, protiv. Niko mi ne pokazuje. Dakle, 5909 za, protiv. Suzdržani, moramo provjeriti. 5909, otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 5860 ko je za, protiv, suzdržani i taj moramo provjeriti. 5860 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je, ali jedva. 5896 ko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 5907 za, protiv, suzdržani, odbijen. Usmeni amandman 2, izvestiteljice za, protiv, suzdržani, usmen Idemo sada na 5, e, od Kora za, protiv, Suzdržani moramo provjeriti 5908. Dakle, to je e, Korao. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijan je. 5863 za. Protiv. Suzdržani usvojen. 5894 za. Protiv. Suzdržani odbijen. 5906 za protiv, suzdržani, odbijen. Usmeni amandman 3 za. Želite li provjeriti? 5906 je bio. A e, pitali ste me za prethodno glasovanje. Sada smo na dnu druge stranice. Dakle, upravo smo glasovali o 5906 e, od Korao i taj je odbijen. Pitajte kolege gdje ste. Dakle, na kraju druge stranice mog dokumenta. Sada smo na usmenom amandmanu broj 3. koje je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Usmeni amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Sada smo na broju 5889 na e, vrhu treće stranice, dakle 5889. Ne, 5889, Peon, Lic i Franculica. Za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeni. 5866 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5895 za, 5895 za, protiv, suzdržani, odbijen. 5886 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5870 za, protiv, suzdržani, usvojen. 587 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5885 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5869 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5871 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5872 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5882 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 5882. Više ne diže u ruke. Otvaram glasovanje za 5882. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvanje 5883 za. Protiv. Suzdržani odbijen. 5884 za protiv, suzdržani, odbijen. 5875 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5876 e, za, protiv, suzdržani, usvojen. 5890 ne, ne raspravljamo o tome. Dakle, idemo na 5897 za, protiv. Suzdržani moramo provjeriti 5897 od Korao. E, otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. 5881 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5878 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5879 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5903 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom. Elektronički 5903, otvoren glasovanje. Jeste li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 5880 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5892 za, protiv, niko ne diže ruke. Još jednom, 5892 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5873 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5874 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5905 za, protiv, suzdržani, moramo ga provjeriti jer smo tu nešto zbrkali. Dakle, 5905, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Dakle, odbijanje. Idemo sada na 5877. Ko je za? Protiv? Moramo provjeriti 5877. Otvaram glasovanje. Svi ste glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojanje. E, dakle, imamo konačno glasovanje, nemamo konačno glasovanje o proračunu i s time zatvaramo završnje glasovanje. Sada krećemo na 11. točku dnevnog reda gdje je Charles Görens izvjestitelj. da ću malo vremena s obzirom da smo zaključili glasovanje. Nemamo konačno glasovanja e, kada se radi o proračunu. Dakle, gotovo je glasovanje. Ja ću sada napustiti predsjedanje, dati ću, e, predat ću predsjedanje našem potpredsjedniku e, za nekoliko točaka koje su preostale jer ja moram natrag u Ujedinjenu kraljevinu. Sutra imamo saslušanje o pomoći za trgovinu. Nadam se da ćete biti tamo zajedno sa odborom Inter polako e, i tiho izađite kako bismo mogli predati predsjedanje i kako bi izvjestitelj mogao u miru govoriti. Hvala. Uh, Dobro, drage kolege, nastavimo. Prvo vam želim reći da sam prije sat čuo da moram predsjedati krajem sastanka. Nisam se baš pripremio, ali imamo jako dobre bilješke koje je pripremio tajništvo i na temelju tih e, bilješki mislim da ću se uspjeti snaći. Kolege, upravo smo glasovali na amandmane za brojke i primjedbe za nacrt proračuna za unije za 2018. Kako bi bio točni naši amandmani na e, sajalište vijeća o nacrtu proračuna koji se malo razlikuje od samoga proračuna e, Opravdanja na naše amandmane kazuju odboru za proračun i drugima zbog čega bi trebali podržati e, naša stajališta kada formuliraju stajalište e, parlamenta za cijeli proračun u 2018. Naš odbor će također e, sastaviti mišljenje o proračunu za 2018. a to će ući u rezoluciju koju će premiti odbor za proračun. Charles Gorens je izvjestitelj pripremio je nacrt mišljenja. Charles, možeš li nam dati uved, uvod u to, to mišljenje? Hvala. Zahvaljujem. Evo, možemo reći da je teško sada sažeti e, čitav sadržaj mog izvješća, zato što je to E, trebalo znači biti niz e, točaka na kojima trebamo inzistirati. Ja ću vam sada navesti one najvažnije točke. Dobro smo napravili što se nismo odrekli e, traženja da se poveća razina službene razvojne pomoći na 0,7% posto BND-a do 2030. godine. Dakle, to je ono što smo uspjeli dogovoriti na trijalogu tražeći da se slijede na taj način ciljevi održivog razvoja i da se utvrde nove metode budući da smo cilj utvrdili a nismo ga uspjeli postići. Upravo zato trebamo e, razraditi novu metodu jer prijašnje stvari i metode nisu funkcionirale. Dakle, mi moramo zajedno u suradnji sa vijećem i sa komisijom se potruditi da e, upravo taj cilj e, bude praćen e, i u sudjelovanje parlamenta. Što se tiče trijaloga, mi nismo uspjeli saznati nešto više o tome što misle te druge dvije institucije. Dakle, iako je priznat zajednički cilj, ali nismo uspjeli doći do nekih preciznih elemenata ili detalja nismo uspjeli ništa požuriti u trenutku u kojem se povećava broj tih humanitarnih kriza, neke su možda poznatije, neke su već i zaboravljene. Mi smo ti koji e, moramo osigurati da pomognemo tolikim osobama koje žive u zemljama u razvoju i koje se nalaze u stresnim situacijama. Mi ne smijemo ostati ravnodušni spram takvih situacija. Treća točka koja se e, tiče razvoja međunarodnog konteksta po pitanju humanitarne pomoći. Dakle, u tom e, kontekstu ja sam ovdje spomenuo Global Gag Rule, znači pravilo globalne zabrane e, predsjednika Trumpa i smatram da je bitno da se E, ulaže u pristup uslugama za reproduktivno zdravlje i to je ono što smo uvrstili u naše amandmane. Kada govorimo o svim onim doprinosima koji su se smanjili upravo e, za reproduktivno zdravlje i mi želimo da se to nekako kompenzira iz naših fondova. E, što se tiče onoga što je izrečeno u okviru trijaloga za suradnju za razvoj. Ja mogu samo naglasiti da je migracijska politika daleko od europske politike i zato uopće ne uspijevam eh, razumjeti kako u ovom trenutku se i dalje izistira na potrebi da se e, znači e, provode zajedničko financiranje migracijske politike, a da pak s druge strane nemamo zajedničku provedbu te migracijske politike na razini Europske unije. Nemamo novih nadležnosti i zato smatramo da bi to i dalje trebalo biti u nadležnosti nacionalnih znači, vlada s obzirom na to da one ne žele prihvatiti europsku politiku. Trebali bi onda migracijsku politiku financirati iz nacionalnih izvora. I na kraju, još jednom ću naglasiti potrebu da budemo iznimno jasni kada dodjeljujemo sredstva u naslovu broj četiri. Dakle, riječ o sredstvima se izdvajaju za razvoj, ali smatram da se e, ne smiju financirati projekti koji nemaju veze s razvojem. Recimo, ako se zajedno sa vijećem e, definira jasan pojam toga što je to službena razvojna pomoć, onda ćemo moći i znati kako se sredstva moraju odvajati samo za takvu razvojnu pomoć. Dakle, e, tako ćemo moći vidjeti što će biti moguće financirati, a što ne. Evo, time ću samo zaključiti svoje izlaganje o e, tome, o mišljenju po pitanju općeg proračuna za 2018. Dobro, hvala. A sada prvo intervencije e, izvjestitelj u sjeni. Paul Rubis, izvoli riječ. Zahvaljujem gospodinu Gorensu. E, proračun za razvoj EU je vrlo važan, kao što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina. Prioriteti su se jako promijenili. Moramo naći nove fokuse u politici razvoja i mislim da je ovo dobro. Razvojna politika nije neovisna, nije samostalna i ovisi o migracijama. Veliki su problemi tamo gdje se ratuje i tamo pokušavamo obraniti ljudska prava i zaštititi ih. I zbog toga u tim državama e, pomoć za razvoj je vrlo važna. Ali migracije također e, podrazumijevaju i granične i pogranične kontrole, čime se također moramo pozabaviti. i tu kontrolu treba održavati. Kada Evropska unija i njezine države surađuju sa trećim zemljama, to je jako dobro, ali za one države koje ne surađuju sa Evropskom unijom, odnosno su u sukobu sa Evropskom unijom i njihovim vladama se ne može vjerovati to treba smanjiti. Tamo gdje to dobro funkcionira, pomoć treba proširiti. Tamo gdje ne funkcionira, treba pomoć smanjiti. To bi potaklo vlade da bolje surađuju s nama ako to već ne čine. Ali ono što je također problematično je smanjenje e, financiranja koje je najavio i provodi e, predsjednik Trump. Bojim se da sa takvim globalnim pravilom o smanjenju, to je primjer i drugih stvari koje će se smanjiti, morat ćemo platiti račun, za to, morat ćemo platiti ono što Trump nije pripravan plaćati. Sve u svemu U područjima gdje imamo dobra iskustva, recimo energetska politika eh, i opskrblja čistom i pitkom vodom, ako vidimo koliko ljudi umire zbog toga što nemaju pristup pitkoj vodi u zemljama u razvoju, onda u tom području također imamo eh, određenu odgovornost. Mala i srednja poduzeća, eh, oni koji se sami zapošljavaju, za, i za njih nam trebaju promjene, moramo stvari mijenjati. Moramo promijeniti svoj fokus i mislim da je gospodin Görens našao dobra rješenja na kojima mu zahvaljujem. Hvala. A sada Vincent DeLong ima riječ. Zahvaljujem. Evo ja bih htio prije svega zahvaliti kolegi Görensu na ovom radu. <clears throat> Ja bih rekao da što se nas tiče nemamo nikakvih e, problema po pitanju smjernica ovog izvješća. Ovdje prvenstveno govorim o prvoj smjernici gdje se spominje da e, države članice koje su bolje, koje imaju srednji dohodak, da mogu izaći iz programa službe razvojne pomoći kako bi se moglo pomoći upravo onima kojima je to više potrebno. Dakle, ali to se mora napraviti znači postupno kako ne bismo od 100 e, prešli do nule. Dakle, treba osigurati e, određena sredstva za Južnu Afriku zato što je tamo došlo do velikih poteškoća pitanju mobilizacije sredstava u protekloj godini. Što se tiče točki 2 i 3, mi smatramo da je e, to u redu dobro da smo nadodali e, sam e, znači, termin humanitarne pomoći, službene razvojne pomoći i referiranje na Global Gag Rule. Mm, nažalost nismo imali dovoljno vremena da razjasnimo neke točke, a glavni cilj naše politike bi trebao biti taj da se iskorijeni siromaštvo. No, naravno, ovdje se postavlja pitanje e, revidiranja dosadašnjih oblika financiranja. Također postoji i aspekt sigurnosti koji se tiče određenih misija za e, pomoć i razvoj. I Činjenica je da neke države članice, ovdje mislim i na Francusku, dakle e, postoji određeni problem po pitanju izdvajanja za službenu razvojnu pomoć e, i možda one ne bi trebale doseći tu razinu 0,7% zato što oni ulažu više u misije e, sigurnosne politike. Dakle, mi smatramo da je u nekim drugim smjernicama se slažemo. I također mislimo da se treba razjasniti taj, e, ta točka broj 4, samo pitanje formulacije zato što se i ja slažem sa osnovnom filozofijom. Kada govorimo o migracijskoj politici, ona bi trebala biti u nadležnosti Europske unije. Ona je trenutno u nadležnosti država članica, ali postoje neke agencije agencije koje funkcionira na razini Europske unije. Mi moramo odaslati poruku tako da jasno definiramo stvari, a to je da mislim da zajednička e, migracijska politika se ovdje ne prikazuje kao veliki napredak Europske unije i zato bismo morali biti precizniji u samom definiranju i formuliranju ove izjave. Dakle, instrument za doprinos e, miru i stabilnosti ne smije e, funkcionirati e, na način da se iz njega oduzimaju sredstva u korist razvojnih fondova. također, Ovdje moramo spomenuti pitanje Brexita i te razlike od 15% na razini proračuna i također pitanje uzajamnih fondova. To je nešto što je Šarl već nekoliko puta zatražio u e, svojim izlaganjima i mi mislimo da je to uloga Europskog parlamenta. E, mi smo i tekako zadovoljni filozofijom kojom je vođena izrada ovog mišljenja i također možemo zatražiti da se samo razjasne neke točke kako bismo bolje odaslali našu poruku. thank you. Hautala Hvala najljepše. Mislim da je važno da poruka od ovoga odbora, odboru za proračun bude jasna. I nedvojbeno jasna. I da se usredočuju na osnovnoj stvari. Šest točaka koje je naš e, izvjestitelj e, spomenuo su odlične. Ne vidim potrebu da bilo koja od tih poruka bude promijenjena ili korigirana. Možda se neke stvari mogu malo drugačije formulirati, ali ako to napravimo, onda nećemo odaslati pravu poruku. Jedino što bih dodala je ono što je Pejom upravo rekao, a to je korištenje e, fondova, odnosno tendencija da se stvaraju uvijek novi i novi fondovi. Jutro smo jako dugo razgovarali s komisijom o fondu za Afriku i mnogi od nas nismo bili sretni time što smo čuli, a naročito time da države članice uopće ne doprinose tom fondu, a to je zapravo sve na uštrb kontrole. Što se tiče točaka koje izvjestitelj spominje ovdje, vrlo je važno da spomenemo E, pomoć za razvoj kao dugoročni proces i da proračun mora biti barem e, na razini onoga koji je predviđen Međunarodnim monetarnim fondom. Također vjerujem da je uvijek važno naglasiti, kao što je to u točci 2, da humanitarne potrebe koje do sad nisu e, postale trebaju biti pokrivene ovom fondom. Što se tiče globalnim pravilom o smanjenju sredstava, ako nastavimo slušati da mi ne, smijemo trošiti e, novac poreznih e, obveznika, to bude radila Amerika, mislim da moramo ipak kompenzirati. Fantastično je kako e, belgijski i nizozemski ministari za razvoj E, otpočeli kampanju pod nazvom She Decide, ona odlučuje kako bi se pokrile te potrebe. To je vrlo važno za e, zdravlje i sigurnost žena i djevojčica na ovoj planeti zaista je potpuno nevjerojatno i, tužno ono što radi Trumpova administracija to je, to je čak gore od bušava e, politike Meksiko City mislim da se tako zove. Da, mislim da moramo biti jako oštri e, pri e, obrani e, svrhe razvoja ovih fondova. Znači točka pet je vrlo važna, izuzetno važna i stoga bih željela izvijestiti da neki od nas bi htjeli zakupiti 76 popisa, tako da možemo glasovati na plenarnoj sjednici o tom nesretnom amandmanu instrumenta o stabilnosti i miru koji je usvojen od strane odbora za međunarodne poslove bez naše podrške. Želimo jasno reći da to nije prihvatljivo. I konačno vrlo je važno spomenuti da Evropska eh, unija je preuzela obavezu od 0,7%. To je nešto što je nedostajalo u konsenzusu i to je jedan od razlika zašto eh, četiri eh, skupine u ovom odboru su glasovali protiv tog konsenzusa. Dobro, hvala Edi. Ima li još netko tko bi se želio javiti za riječ? Ne, onda pruža mogućnost predstavniku komisije, odnosno predstavnici komisije Jana Ladislav da kaže nešto. Komisija bi zahvaljuje Europskom parlamentu na podršci e, e, očuvanja proračuna za suradnju, razvoju. To bi bilo sve. O, hvala, pa to je bilo jasno. Jako jasno stajalište od e, iz ES-a, e, Mehdi Hussein, e, želite li se javiti za riječ? Ne, imamo puno za dodati. Slažemo se sa komisijom u smislu podrške proračuna. Dobro, hvala. Charles Gans, e, želiš li sažiti ono što smo čuli? Da. Da, možemo reći da je to gotovo ono što smo očekivali, ali možda samo nismo postavili e, dovoljno zahtjeva. No, evo, šalo na stranu. Ja ću samo kratko odgovoriti na ono što su rekli kolege, započevši od kolege Rubika. Što se tiče tog e, e djelomične zamjene financiranja, E, znači e, financiranja zbog e, pomanjkanja financiranja od strane SAD-a zbog Global Gag Rula i Evropska unija koja to kao mora nadoknaditi. Ja ću vam dati sada jedan primjer. Recimo zamislite nekoga ko radi na području sukoba i liječnici koji tamo rade E, njima se osporava zapravo pravo da pomognu nekoj ženi koja ima e, znači jako ozbiljne probleme i koja je u opasnosti da izgubi život ako se ne izvrši pobačaj. Dakle, to je vrlo ozbiljna situacija i ako E, znači e, ta organizacija i ta nevladina udruga e, pomognutoj osobi, ona je u opasnosti da bude izbrisana sa liste financiranja SAD-a. Dakle, ja sam samo predložio da se okonča takva ucjena. Mi ne možemo biti ravnodušni kada je riječ o sudbinama takvih osoba koje imaju probleme. Ako mi nismo ti koji će pomoći tim ženama, tko će to napraviti umjesto nas? Dakle, ovdje je riječ o, e, o e, istoj stvari koja se dogodila prije nekih 10 do 12 godina kada je bivši predsjednik Bush bio taj koji je E, okončao financiranje određenim e, e, organizacijama Ujedinjenih naroda zato što se činilo da je on na taj način financirao abortuse, znači pobačaje u Kini kako bi se provodila politika kontrole rasta stanovništva. Dakle, ali to nije bilo točno, e, no e, američka administracija je na toj spoznaji temeljila vlastiti e, prestanak financiranja određenih agencija Ujedinjenih naroda koji su bile zapravo najkompetentniji da pomognu tim osobama kojima je to bilo potrebno. Dakle, mi smo u tom slučaju zaista pridonijeli rješavanju tog problema i da se te osobe ne ostavi na cjedilu. Dakle, Normalno da je ovdje nije riječ koja će toliko utjecati na e, znači, porezne obveze naših poreznih obveznika, ne, nego to su upravo konkretne činjenice, konkretni slučajevi gdje će se pokazati da imamo konkretne rezultate ako primijenimo politiku e, doprinosa za takve situacije. E, što se tiče samih migracija, e, migracijske politike, ne možemo ovdje otvoriti raspravu o tome u čijoj je točno nadležnosti što. Činjenica je da postoje neke situacije u kojima e, imamo jasan nedostatak solidarnosti prema Taljanima, na primjer, koji imaju veliki problem sa migracijama i migrantima, ili pak sa Španjolskom, Njemačkom ili Grčkom. I mnogi zapravo se stalno žale na nedostatak te evropske solidarnosti. Ja smatram da u tome leži ključni problem. A sada države članice kroz proračun Europske unije i sredstva koje uzimaju iz tog proračuna moraju pokazati da jesu solidarno s drugim državama članicama. To znači zajednička europska politika. Na taj način bi se mogao smanjiti teret na nacionalnoj blagani jer nacionalne blagajne su te koje u nekim državama članicama ne uspijevaju izdvojiti, dovoljno sredstava kako bi pomogle osobama koje, na primjer, u tom trenutku uđu u njihovu zemlju. Dakle, ja smatram da bi se tu trebalo još nešto pojasniti u tekstu i to je u redu. Ali koja je zapravo slaba točka? Vijeće i države članice. Oni su ti koji ne žele ići putem veće solidarnosti. E, kao što je rekla i sama kolegica Hautmans. Evo, mislim da sam odgovorio na e, glavna pitanja, čini mi se. Evo, mislim da se u principu slažemo oko onih e, glavnih točaka. I sada predlažem da sljedeću raspravu posvetimo e, temi migracija. Dakle, ono što mene brine, a vjerujem da se sa mnom slažu i zastupnici koji su sudjelovali u e, trijalogu na Europskom konsenzusu za razvoj, a to je da politika za e, pomoć i razvoj da neće postati e, pomalo svaštara. U redu ako je riječ o fondovima za migracije, dobro, ali tu su znači i fondovi za razvoj, tu su i fondovi za financiranje znači sigurnosti, za emancipaciju afričkih e, zemalja po pitanju jamčenja sigurnosti na kontinentu i tako dalje. Dakle, nemamo dovoljno novaca za zaštitu granica i onda znači ako nam treba i za to možemo uzeti iz fondova za razvoj. Ako nam treba znači novci za pomoć Africi, uzet ćemo iz fondova za razvoj. I ja ne želim da se to dalje događa, zato moramo biti jako oprezni. Dakle, kolega je spomenuo e, jednu takvu situaciju za koju smatram da trebamo e, odvojiti više vremena e, da se o tome raspravi. A što se tiče E, zemalja koje primaju pomoći njihovoj konformnosti, e, mi smatramo da bi se trebao poštivati jedan kriterij uvjetovanosti, ali ja sam ovdje pomalo, mogu reći, da nisam baš siguran jer bismo mogli naići na negativne posljedice te strategije. Riječ je o najsiromašnijim zemljama koje su vrlo često e, najmanje odgovorne za situaciju u kojoj su se našle. Dakle, nije samo riječ o tome da su oni najsiromašniji, nego najčešće i nisu odgovorni u potprosti za tu, za tu e, temu. Hvala čas. Rok za amandmane za ovaj nacrt mišljenja je 5. rujna u podne, a glasovat ćemo 25. rujna. S time zatvaramo ovu točku dnevnog reda. Sljedeća je 12. točka dnevnog reda na našem dnevnom redu. Radi se o dosta kompliciranom dosijeu, to je prijedlog komisije za preinaku direktive o obnovljivoj energiji sa kraticom RED. S obzirom da je ovo dosta složeno, pročitat ću e, ove bilješke predsjedatelja koje je pripremilo tajništvo. Kao ostale direktive, red se samo primjenjuje unutar Europske unije. Promicanje obnovljive energije, međutim, ima utjecaj na zemlje u razvoju. To uključuje učinke na e, proizvodnju biogoriva e, koje idu na uštrb proizvodnje e, hrane e, sa povećanjem e, cijena hrane i pogoršanjem nesigurnosti opskrbe hrane i mogućim posljedicama toga. Zato su naši koordinatori odlučili da ćemo izraditi mišljenje za na izvješće odbora za industriju, a druga Drugi odbori su također uključeni, a e, odbor za okoliš ima status isključive nadležnosti u područjima vezanih za svoju nadležnost. Dakle, to uključuje biogoriva, a e, to je problematično i sa perspektive razvoja. Naš e, Izvjestitelj Florent Marseljezi je pripremio nacrt mišljenja sa mnogim amandmanima na prijedlog komisije. Iz dva razloga Eh, moglo bi biti problema dopuštenosti vezano za neke amandmane. Prvi razlog jest da u prijedlozima za eh, preinačene direktive, pravo parlamenta da predloži amandmane je u načelu ograničeno na dijelove teksta koji uključuju materijalne promjene, dakle sadržajne promjene, a ne e, samo uredničke izmjene. Drugo, drugi razlog je da e, iako će se o našim amandmanima glasovati e, na e, odgovornom e, odboru, u tom slučaju ITRE, taj odbor neće glasovati o amandmanima koji su vezani za dijelove prijedloga za koje drugi odbor odbor, u ovom slučaju Envi, ima isključivu nadležnost. Gospodine Teljesi, imate riječ da izložite svoje mišljenje, a možete e, i komentirati pitanje dopuštenosti. To bi bilo vrlo korisno. E, izvolite, gospodine Marteljesi. Puno hvala što ste mi dali riječ. Evo, riječ je o e, reviziji direktive o obnovljivim izvorima energije, a mislim da sa stajališta razvoja moraju imati vrlo jasnu polazišnu točku. Kada govorimo o klimatskim i energetskim politikama Europske unije, one moraju biti koherentne sa tri glavne stvari, a to je prvo sa pariškim sporazumom, dakle sa ciljevima da ne nadiđemo, znači do kraja, e, do, polovice ovog stoljeća 1,5% e, zagrijavanja, također drugi cilj je taj da moramo se i dalje zalagati na području području pomoći i razvoja i ostvariti ciljeve održivog razvoja. Ono što moramo napraviti, a to je stvoriti znači energetski sustav Europe koji će se temeljiti na tri stupa. Dakle, prvo da bude zdrav, da bude učinkovit i treće da može pokriti e, potrebe i to sa 100% obno, iz obnovljenih izvora najkasnije do 2050. godine to bi trebalo olakšati i održivi razvoj u e, zemljama koje su siromašnije i to ni na koji način ne smije izazvati izravne ili neizravne emisije na jugu. Ne smije. Osim toga e, mora ići e, protiv, znači ne smije ići protiv znači tih zemljišnih prava ili prava na hranu, biološku raznolikost svih onih zemalja koje su znači siromašnije. Komentirali smo već taj izazov po pitanju biogoriva. Mi ne možemo dati ovdje da, naša, da naši automobili jedu na uštrb e, oduzimanja hrane nekim stanovništvima na koji zbog toga neće moći jesti u svojim zemljama. Dakle, europski kontinent je taj koji mora biti održiv kako bi se održala, održao i život zemalja na jugu. Kad govorimo o biogorivima, moramo razmišljati o tome da poštujemo i pristup zemljištima autohtonim e, stanovnicima, jer smatramo da je to njihovo pravo prema međunarodnom pravu i prema e, e, znači ljudskom, samom ljudskom pravu. To je temeljno ljudsko pravo. Kada govorimo o održivosti biogoriva i o novim e, generacijama biogoriva, moramo imati e, na umu i e, kao ograničenu ulogu svih tih bioenergija i ja u ovom našem izvješću, o mišljenju zapravo sam postavio i to pitanje, te sam izložio viziju koja će omogućiti Europi da bude zapravo korak naprijed, korak, znači dva koraka naprijed u odnosu na svjetsku politiku politiku po pitanju klimatskih promjena i to e, u skladu sa ciljevima održivog razvoja te u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma i u skladu sa našim politikama za razvoj. E, to sve može značiti da će Europa biti najnaprednija u tome i da će moći tu politiku koristiti i u e, budućim pregovorima po pitanju klimatskih promjena zato što svi gledaju što Europa čini na tim međunarodnim sastancima na vrhu. Ja sam taj koji sam izložio jako puno prijedloga kao što su na primjer a, e, ono što mi smatramo u klubu zelenih da moramo biti ambiciozniji. Dakle, Europska komisija je stavila samo 27% kao cilj za, za energije iz obnovljivih izvora do 2030. Ako mi želimo biti na razini e, Pariškog sporazuma, moramo podići taj minimalni udjel na 45% energije iz obnovljivih izvora. E, I to tako da e, imamo i nacionalne obvezujuće ciljeve osim toga, kada govorimo o biogorivima, do 2030. godine moramo u potpunosti isključiti njihovu upotrebu svih onih biogoriva koji su proizvedeni iz poljoprivrednih e, kultura, znači iz hrane, hrane za životinje i drugih usjeva. Dakle, sve to se može napraviti kroz e, znači, e, potpore, kroz javna sredstva, kako bismo do 2030. godine došli do apsolutnog ukidanja korištenja biogoriva u prometu. I također moramo zajamčiti u tom okviru u europskom okviru da se poštuje direktiva kada govorimo o e, samom otpadu i također kada govorimo o zbrinjavanju otpada. To bi značilo istovremeno e, pojačati jamstva e, kako bi se znači, koristila nova generacija biogoriva i također kako bismo osigurali da se smanjuju emisije stakleničkih plinova, a istovremeno kako bismo poštivali kriterije očuvanja bioraznolikosti i ciljeva održivog razvoja. Na taj način mi možemo smanjiti neizravne emisije koje su posljedica neizravnih promjena uporabe zemljišta na jugu Europe, odnosno na e, južnoj poluci, jer smatramo da je to nešto što se mora uzeti u obzir kada radimo nekakve globalne proračune. Osim toga moramo definirati kriterije održivosti koji će uzeti u obzir e, kakvu vrstu znači e, tla koristimo za proizvodnju e, biogoriva kako ne bismo utjecali na zemljišna prava te također na učinke neizravne pravne uprave zemljišta te zemljišta prava autoktonik, autoktonik naroda jer oni moraju imati zajamčen pristup zemlji a to im je zajamčeno međunarodnim pravom. Europska unija je ta koja u nijednom slučaju ne smije započeti sa uvozom e, energije iz obnovljivih izbora kada je riječ o područjima pogođenima sukobom. Moramo poštivati međunarodno pravo i moramo poštivati vlastito europsko zakonodavstvo. A što se tiče vaših pitanja o mogućnostima da e, uložimo više amandmana. E, mi vjerujemo da to neće moći biti uvršteno, ali sada to razmatramo sa našim e, timom, sa našom radnom skupinom, da vidimo možemo li to uvrstiti kroz izvješte unutar nekog drugog odbora. Jer ITRA je taj koji će sastaviti izvješće koje bi moglo biti nadopunjeno našim mišljenjem i to bi moglo na kraju proizaći kao zajedničko izvješće DVA i ITRA. Thank you. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni, e, gospodin Venta, će govoriti e, u ime gospodina Hesa. Hvala gospodine predsjedatelju. E, kao što ste rekli, govorit ću u ime gospodina Hesa, s obzirom da on nije mogao doći. Ima neke komentare vezane za prijedlog izvjestitelja. Izvjestitelj traži jedan cilj od 45% i citira cilj od 2% iz Pariškog sporazuma kao razlog e, ovakvog velikog povećanja od, 20, od cilja od 27%. Međutim, iako možemo e, donijeti veće e, ulaganja u obnovljive izvore energije, 25% je u skladu sa smanjenjem od 40% do 2030. u usporedbi sa 2005 i zato je to u skladu s Pariškim sporazumom. 45% je previsoko i dovešće do prevelikih e, troškova za e, potrošača koji će morati pokriti e, troškove i subvencije za taj cilj. Osim toga, izvjestitelj želi regulirati energiju iz biomase koja je naša najveća, najveći izvor energije, a taj cilj je potpuno mm, nemoguće doseći. Trebamo realistični cilj koji je bliži 27 ili 30%. Naš e, klub nije e, za prijedlog e, izvjestitelja da se uvedu e, nacionalni ciljevi, e, trebamo ostvariti put kako bismo e, dobili cilj Europske unije koji je najviše troškovno učinkovit. Naš klub podržava nastavak ovog sedam, najvećeg cilja od 7% i odbija i prijedlog komisije da se smanji e, plafon za e, 8% do 2030. i e, izvjestiteljev prijedlog da se potpuno smanje biogoriva do 2030. Mijenjanje nečega takvoga sada će dovesti do veće nesigurnosti industriji u vrijeme kada želimo poticati povećanje biogoriva. Osim toga, taj najviši iznos e, je e, u, treba e, imati istu namjenu. Barem 60% emisija stakleničkih plinova stvara isto tako visokoproteinsku hranu za životinje i uključeno je u kriterije e, zajedničke poljoprivredne e, politike i to ne bi smjelo biti u, e, u skladu sa najvišim iznosom. Biomasa će imati koristi za povećanje udjela obnovljive energije u našem energetskom miksu i zato je trebamo proizvoditi. Neka poboljšanja prijedlogu e, su potrebna kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i povećala jednostavnost. Osim toga trebamo osigurati da e, je sustav održivosti e, takav u cijeloj Europskoj uniji i da se omogući državama članicama da uspostave strože kriterije. To će e, smanjiti e, troškove i povećati učinkovitosti u e, lancu biomase. Ima li nešto što žele socijalisti reći? Možda neki drugi klub? Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni za Alde, ali zbog ljetnih praznika nisam se dobro upoznao s ovim dosijem ali ono što sam odmah vidio jest da je uloga eh, odbora za razvoj eh, u ovom dosjeu vrlo ograničena. Jer moramo se usredotočiti na zemlje u razvoju, a eh, odbor za, za okoliš će zapravo imati najveći udio u ovom mišljenju. Ono što je gospodin Venta rekao, E, mi se čini da ima smisla, barem meni, ali naravno moram se bolje upoznati s ovim e, pitanjem kako bih e, mogao izreći svoje stajalište. Imamo još vremena do 6. rujna. To je rok za podnošenje amandmana na ovaj nacrt mišljenja, a glasovanje će se održati 10. listopada. Problem dopuštenosti je e, jedna od poteškoća i drago mi je što će izvjestitelj provjeriti ovaj dio tog problema. Što se tiče Europske komisije, imamo gospodina Volpija koji bi želio, koji bi uzeti riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. E, dragi članovi, zahvaljujem izvjestitelju na ovom izlaganju. Želim naglasiti da e, komisija dijeli e, mišljenje da je e, politika obnovljive energije glavni temelj projekta Energetske unije i očuvanja okoliša i ona mora biti potpuno u skladu s drugim ciljevima politika i to je u stvari cilj prijedloga komisije. Komisija također ima kao cilj da Europa bude e, vođa kada se radi o obnovljivoj energiji i da zahvaljujući razvoju obnovljivih izvora energije energija bude e, priuštiva posebno zemljama u razvoju. E, brinu nas neki konkretni amandmani i način na koji izvijestite želi postići te ciljeve. Posebno želim naglasiti da, cilj koji predlaže komisija, cilj e, troškovne učinkovite od barem 27% će zahtijevati e, velike e, iznose biomase, bioenergije i biogoriva, pa nas brine da nacrt mišljenja zapravo nepravedno penalizira bioenergiju. Možda bi bilo bolje i troškovno učinkovitije imati e, više e, ciljeve e, bioenergije kao što predlaže izvjestitelj. Isto tako postoji pitanje biogoriva proizvedenih iz poljoprivrednih kultura i, na, i potrebe da se dekarbonizira prometni sektor. Komisija je nekoliko puta u svojim analizama naglasila da konvencionalna biogoriva imaju ograničenu ulogu i da su oni zapravo e, tranzicija prema e, boljim biogorivima koji trebaju dekarbonizirati posebno prometni sektor. Naš prijedlog je pragmatičan i pokušava promicati inovacije u prometnom sektoru. Mi se nadograđujemo na e, direktivi ILUK o e, prenamjeni zemljišta i e, tu se govori o ograničenoj ulozi, ali želimo nadomjestiti biogoriva prve generacije sa naprednim biogorivima koji imaju manje rizike neizravnih učinaka na prenamjenu zemljišta. I zato konvenciju o prvoj generaciji želimo e, dovesti do razine od 2008. prije nego što je predložena ova druga direktiva, a to će smanjiti e, učinke iluka. Prina nas da izvjestitelj želi e, učiniti dobrovoljnim inkorporaciju ovih biogoriva, a to je instrument za e, promicanje e, razvoja e, biogoriva na tržištu. Ako to bude dobrovoljno, onda neće biti sigurnosti za ulagače i neće biti velikih ulaganja u taj sektor. Ako se vratimo na pitanje kako se baviti sa neizravnim učincima na prenamjenu zemljišta, a prema modelu koji e, stoji e, kao temelj ovog prijedloga, da ako smanjimo biogorivo na 3,8, onda ćemo e, rješavati rizik od iluka. A kada se radi o faktorima iluka ili drugim faktorima vezanim za preseljavanje, Postoji mnogo nesigurnosti e, oko toga kako procijeniti faktore iluka, a metodologija za e, štednju e, stakleničkih plinova gleda na izravne učinke. Vjerojatno postoji jedan bolji pristup kako bi se ocijenili neizravni učinci. I konačno želim reći da komisija u ovoj direktivi predlaže da se pojača, pojača okvir e, održivosti bioenergije jer mi priznajemo da bioenergija ima važnu ulogu, ali donosi neke rizike. I komisija predlaže i da se e, e, koristi biomasa u a isto tako želimo dodatne kriterije kada se radi o šumskoj biomasi. Predloženi amandmani koji jačaju socijalni kriterij bi značili da otvaramo ponovno raspravu koju smo vodili 2009. kada smo donijeli prvu direktivu i kada smo se dogovorili da su socijalna pitanja zaista važna, ali da ih treba pratiti na političkoj razini. Želim naglasiti da u uredbi o e, o upravljanju koje je dio energetskog paketa zahtijeva od e, komisije država članica da e, prate učinke, socijalne učinke e, razvoja biomase. Hvala lijepa. Gospodine Metelješi, želite li, se, želite li odgovoriti na ove komentare? Evo samo jako brzo, vjerujem da da, ako ćemo ući još u više kolega, kako, e, u detalje e, s kolegama, kako bismo pokušali doći do zajedničkog stajališta sa komisijom, nećemo baš danas u tome uspjeti. E, htio bih samo sada se podsjetiti kolegu iz Pučana da je 27 ili 30% zaista malo ambiciozno, baš nije ambiciozno. Ako uzmemo klimatski sporazum iz Pariza, mi smo došli u Pariz sa ciljem da imamo ambiciozni europski cilj i Europa je htjela nastaviti sa tim ambicioznim ciljevima. Kada govorimo o 27%, to je bio cilj iz razdoblja prije Pariškog sporazuma i to smatramo da nije ambicija s kojom trebamo nastaviti nakon Pariškog sporazuma e, i zato mi smatramo da je 40% nešto što, 45% nešto što odgovara ambiciji koju smo nagovještali u Parizu. E, imamo jako puno e, izvješća, ja se slažem sa Europskom komisijom da imamo jako puno izvješća o tome kakvog utjecaja imaju biogoriva, kako ekološke održivosti, kako E, po pitanju društvenog učinka, tako i po pitanju e, učinka održivosti korištenja tih biogoriva u južnim zemljama. I kada se oni dovode u e, E, pitanje korištenja, e, odnosno proizvodnje hrane i hrane za životinje. Mi mislimo da to jesu, znači ti, naši ciljevi jesu ambiciozni, ali smatramo da 2030. godine možemo doći puno dalje od tog smanjenja na samo ne znam koliko, 3 ili 4%. Jer mislim da je bolje da se zadamo neke više ciljeve, jer smatramo da je e, taj cilj upravo na razini kako ciljeva održivog razvoja, tako i pariškog sporazuma i da je to u skladu sa svim politikama koje se zalažu za održivi razvoj. Mi moramo insistirati na tim socijalnim kriterijima jer smatramo da je stvarnost e, tih država na jugu koje su osiromašene e, je upravo činjenica ta da ne postižemo društvenu održivost jer su ljudi ti koji rade jako puno za to ne dobivaju odgovarajuću naknadu i to je vrlo ozbiljna situacija. Pogotovo kada dolazi do e, situacije sa oduzimanjem zemljišta kako bi se njihova namjena izmijenila, odnosno kako bi se stvorilo plodno tlo za proizvodnju usjeva iz kojih se proizvode biogoriva. Mi smo e, ti koji u okviru odbora za razvoj moramo biti u skladu sa našim ambicioznim ciljevima kako sa ekonomskog, tako i sa socijalnog i ekološkog stajališta i zato smatram e, da je e, to visoka cijena koju moramo platiti, ali bolje da platimo visoku cijenu i da znamo da su puno napravljene nego da onda plaćamo jako puno za 5, 10 ili 15 godina zato što nismo platili sada. E, ako platimo sada nešto više onda ćemo izbjeći to da naša djeca i unuci u budućnosti moraju platiti puno više. Ja smatram da je to e, troškovno učinkovita računica. Moramo biti sada realisti i moramo sada biti ambiciozni, a ne imati, e, zadržati se na, razini od prije Pariškog sporazuma. Dobro, hvala, već sam spomenuo E, rok za amandmane i datum glasovanja, pa sada možemo krenuti na 13. točku dnevnog reda. Uh, Izgleda da moramo čekati jer nemamo e, govornike za sljedeću točku, oni još nisu ovdje. Dakle, trebamo napraviti jednu pauzu od nekih pola sata. Pa učinit ćemo to. Dakle, nastavljamo u pet. I guess, uh, Pretpostavljam da možemo početi. Pa recimo da je pet sati. Kolege, zadnja točka na današnjem dnevnom redu je komunikacija o vanjskoj strategiji o učinkovitom oporezivanju odnosno nastavak te komunikacije. Oslonit ću se opet na nacrt koji sam dobio od tajništva za uvod u ovu temu. Komisija je odobrila ovu komunikaciju u siječnju 2016. kao dio e, paketa za e, borbu protiv izbjegavanja taksi. Komunikacija ponovno razmatra dobre kriterije upravljanja Europskoj unije Potem e, sporazuma sa trećim zemljama, pomoći zemljama u razvoju i udovoljavanje standardima. Razvoj procesa u Europskoj uniji za procjenu nesuradne treće zemlje i po e, veze između fondova i dobrog upravljanja parizima. Kao što znate, osnovna poruka iz 2015. iz e, e, konferencije u Addis je bilo to da e, lokalna financijska politika mora biti takva da da postiže cilj, a to je smanjenje siromaštva, održivi razvoj i to je prepoznato u agendi 2030 koja je uzela u obzir i štetne posljedice nezakonitih e, financijskih tokova i potrebu da države e, povećaju domaće prirode, da razviju efektivne i transparentne e, institucije i održivo upravljanje dugom. Europski parlament je na, u različitim rezolucijama 2015. govorio o ovome pitanju, a naročito u rezoluciji koja se temelje na izvješću DEVE o financiranju razvoja i izbjegavanju plaćanja e, e, poreza u zemljama u razvoju. 140 milijuna eura e, godišnje dolazi od Europske unije u zemljama u razvoju kao izravna podrška reformama javnih financija i ima programe za podršku proračunu u više od 80 zemalja. Ovaj odbor želi znati kako se ova komunikacija provodi u dijelu jer je odobrena početkom 2016. a naročito kakvi su rezultati e, boljeg pristupa e, zemljama u razvoju. I prvo bih dao riječ gospodinu e, Uljavri gospodinu Bugaru, a nakon toga predstavnici DEFKO će dobiti riječ. Gospodin gubijar izvolite. Hvala predsjedatelju na ovom uvodu. Dobar dan svima. Ja sam iz glavne uprave za poreze i Carinsku uniju. E, vrlo aktivno radimo u području poreza, jer kao što znate, Europska unija je na globalnoj razini predvodnik borbe protiv izbjegavanja plaćanja e, poreza i agresivnom planiranju oporezivanja. I zaista došlo do značajnog napretka u posljednjih nekoliko godina, naročito kad se radi o e, e, pomaku profita e, BEPS i, povećanju transparentnosti sustava nacionalnih, nacionalnih poreznih sustava. Mi govorimo o e, revoluciji transparentnosti kad govorimo o tome. U ovom kontekstu komunikacija o vanjskoj strategiji je usvojena u siječnju 2016. godine i ona je dio šireg paketa za borbu protiv izbjegavanja poreznih obveza. Komunikacija o vanjskoj strategiji je naravno je e, usredotočena na treće zemlje i aspekt trećih zemalja. Ona sadrži četiri nastavna elementa. Prvi od njih je ažuriranje podataka o kriterijima za dobro upravljanje oporezivanjem. Drugo je pomoć e, državama u razvoju da E, udovoljiti tim kriterijama za dobro upravljanje oporezivanjem. Treći element je predložiti zajednički proces za procjenu i navođenje jurisdikcije trećih zemalja koje nas rađuju u oporezivanju. I četiri element je da se osnaže veze između financiranja iz Evropske unije i kriterija e, dobrog upravljanja oporezivanjem. Sada ću proći kroz e, ta četiri elementa kako bih vam dao pregled onoga što smo do sada napravili od siječnja 2016. godine i imajući pritem na umu da Cijeli taj paket borbe protiv e, izbjegavanja oporezivanja je već usvojen u 2016. godini usvojilo ga je vijeće svojim i direktivama ili preporukama, naročito e, konvencijama o oporezivanju. Prva točka je e, ažurirani e, kriteriji za dobro upravljanje oporezivanjem. Cilj bi bio vrlo jednostavan. Glavni cilj je da imamo koordinirani pristup u cijeloj Europskoj uniji, odnosno svim, e, svih 28 država članica i da ažuriramo kriterije koji su definirani 2008. godine, a moramo uzeti u, obzir ono što se na međunarodnoj međunarodnom podu dogodilo nedavno. U posljednjih nekoliko godina smo e, se E, pomakli o razmjeni podataka na zahtjev na automatsku razmjenu podataka, dakle stvari se razvijaju, a također e, je tu i činjenica da u protekle četiri godine, od 2013. godine, na međunarodnoj razini radimo na eroziji e, baze i shiftingu profita, BAPS. Kakvi su rezultati u ovome smislu? Prije svega ažurirani kriteriji su dogovoreni na ECOFIN vijeću u e, studenom 2016. godine kao dio procesa navođenja e, e, zima država i sada uključuje automatsku razmjenu podataka i BAPS. a naročito minimalne standarde BEPS-a. Drugi rezultat je taj da traje revizija e, klauzula dobrog upravljanja oporazivanjima, to će biti uključeno u sporazumu između Evropske unije i trećeg zemalja. To je isto tako rezultat rada obavljenog 2008. godine. Dakle, ažuriranje ovih klauzula e, možemo očekivati, a ključu će i kodeks i skupinu za e, kodeks ponašanja e, vijeća. Revizija će se biti gotova vjerojatno krajem ove godine. Naravno, pod uvjetom da to omogući proces odlučivanja u vijeću. Dakle, to je prvo ažuriranje kriterija za dobro upravljanje te oporezivanje. Drugo, pomoć e, državnom razvoju da udovolje tim kriterijima. Tu imamo dva elementa, rekao bih. Prvi bi bio e, praćenje pristupa koji je razvijen u naš u glavno prvi defko koji se zove e, prikupi more, prikupi više bolji pristup, o tome ćete nešto čuti od kolege. A drugo je prijedlog e, u komunikaciji komisije, a to je da se izbjegnu negativni e, učinci na e, porezne politike razvojnih zemalja i zemalja u razvoju iz zemalja Evropske unije. Znači da u tom smislu treba e, reći da kad se govori o prenošenju negativnih učinaka na razini Europske unije, Procedura procjene učinka komisije već e, uključuje i aspekt koji zahtjeva da se u obzir uzme potencijalni E, učinak prijedloga na zemlje u razvoju, to se ne odnosi specifično na oporezivanje, ali je to isto pokriveno procedurom za procjenu učinka. Druga točka, drugi aspekt o kojem vas želim izvijestiti je sljedeće. E, razgovara se o tome efektu prenošenja situacija iz Europske unije na zemlje u razvoju, naročito na konvenciju o dvostrukom eh, oporezivanju i to na platformi o dobrom upravljanju eh, oporezivanju. To je ekspertna skupina komisija koja je osnovna 2013. Članovi su države eh, članice, predstavnici civilnog društva, i oni koji se bave porezima na praktičnoj razini. Što se tiče e, efekta prenošenja, prva rasprava je bila u e, lipnju 2016. onda druga rasprava na posljednjem sastanku e, platforme koja, koji je održan u lipnju 2017. Za, za taj sastanak komisija je dala na uvid jedan diskusijski dokument koji predlaže državom članicama kada pregovaraju o duplom oporezivanju i konvencije o duplom oporezivanju sa trećim zemljama, da im kaže čime bi se trebali naročito pozabaviti. Taj dokument je na e, web stranici platforme i javno je dostupan. E, vrlo ću vam rado dati i e, poveznicu na taj dokument ako treba. Dalje rasprave o ovom pitanju će se nastaviti na platformi treća točka, treći element u ovoj komunikaciji o vanjskoj strategiji proces za eh, eh, procjenu i navođenje trećih eh, zemalja. Moj će vam kolega objasniti proces malo podrobnije, ali da sažmem rekao bih da Prvo, to proizlazi iz prvoga pokušaja platforme o dobrom upravljanju oporezivanjem da se na europskoj e, e, razini e, postigne koordinirani pristup trećim zemljama. A ono što je predloženo u komunikaciji što je odlučilo vijeće 2016. sadrži tri koraka, tri glavna koraka. Prvi korak je identificirati one jurisdikcije e, koje je potrebno, to je bilo od rujna do prosinca 2016. Drugo je e, procijeniti te jurisdikcije, to je screening koji e, je trenutno u toku, poče siječnju 2016. i završit će ovaj, ovu jesen. Treći korak, a to je konačni korak, je preprema i usvajanje E, popisa nesuradnih e, poreznih jurisdikcija. To će se napraviti do kraja ove godine. To će napraviti vijeće do kraja ove godine. U ovome trenutku Odvija se dijalog između Evropske unije i trećih zemalja kojih se to tiče, kažem Evropska unija. Morate znati da je to proces koji predvodi vijeće u potpori, s potporom komisije i stručnjaka država članica koji doprinose ovome procesu. Što se tiče ovoga procesa, proces navođenja država koje ne surađuju, odnosno jurisdikcija koje ne surađuju, zajedno sa tim procesom navođenja e, država, e, obrambene mjere su, jesu nešto o čemu se raspravlja i u načelu trebalo bi ih usvojiti u isto vrijeme kada i popis e, e jurisdikcije. Eto, to bi bila treća e, točka tog procesa navođenja jurisdikcija. Konačno je e, osnaživanje veze između fondova Europske unije i dobrog upravljanja oporezivanjem. To je spomenuto u komunikaciji o E, vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje jer to integrira financijsku regulativu i ažurirane kriterije dobrog upravljanja porezima Europske unije. Time se osigurava da evropski fondovi ne idu kanale, e, različitim kanalima u jurisdikcije koje ne udovoljavaju kriterijima dobrog upravljanja porezima EU. unije a koje će se onda koristiti za agresivne scheme oporezivanja. Znači, novac poreznih obveznika ne smije se trošiti na izbjegavanje poreza, to je potpuno jasno. E, e, to se nastavlja na dvije razine, regulatornoj sa međunarodnim financijskim e, institucijama. Na regulatornoj razini Postoje četiri e, zakonodavna prijedloga komisije koji su objavljeni u rujnu 2016. Imate financijsku regulativu, FC, i ELM i Europski fond za održivi razvoj e FSD. E, rasprave traju u vijeću i u parlamentu. To bi se trebalo uskoro e, završiti, ali isto rješenja bit će usvojena za sva četiri instrumenta o kojima se radi. Što se sadržaja tiče, odnosno o čemu se odlučuje, to da ćemo imati zabranu lokacija u Evropskoj e, uniji ili e, jurisdikcijama navedimo u OECD-u, a ranije je to bilo samo e, u onima koje su bile u OECD-u. Dakle, nove elementi će biti to da će europski fondovi uzeti u obzir i listu Evropske unije, a drugi element je taj da postoji zahtjev da projekti koji će se financirati iz europskih fondova moraju udovoljavati sa e, poreznim standardima Evropske unije i međunarodnim standardima protiv izbjegavanja pozivnja. U, e, prošlosti to je bilo samo, e, se radilo o zahtjevima za razmjenu podataka. Dakle, u osnovi BEPS elementi će se uzeti u obzir razgovaramo sa međunarodnim financijskim institucijama, Europskom banku za ulaganja, IBRD i također sa nacionalnim e, financijskim institucijama za razvoj. Sljedeći koraci u ovom smislu je, sufinaliziranje razgovora unutar vijeća i unutar Evropskog parlamenta. To će se dogoditi do kraja godine jer financijska E, e, e, regulativa se treba objaviti u siječnju 2018. Međunarodne financijske institucije će prilagoditi svoju vlastitu politiku tako da odreze sve ove kriterije koji će biti objavljeni početkom sljedeće godine. U zaključku bih rekao da Vidim da je mm, došlo do vrlo aktivnih e, e, napredaka u ova četiri elementa aktivne vanjske strategije za učinkovito oporezivanje. Do kraja ove godine poduzet će se sljedeći koraci e, usvajanjem liste i finalizacijom zakonodavstva o fondovima Evropske unije Dakle, pozdravljamo vašu podršku, podršku Europskog parlamenta u svemu ovome i ja ću sada dati kolegama riječi iz e, i, da vam kažu nešto o specifičnim e, stvarima ako je potrebno. Hvala, hvala gospodine Dublijar. A sada gospodin Bomar, izvalite, imate riječ sljedeći.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 jedna od glavnih tema unutar komunikacije Komisije o vanjskoj strategiji koja je objavljena prošle godine. I kao što je komisija rekla, ovo je, ovo pod, je poduprlo vijeće u srednju prošle godine, a u studenom su objavljeni kriteriji za e, e, listu nesuradnih trećih zemalja i sada smo trenutno u u fazi koju nazivamo e, screening fazom mi sada provjeravamo e, te zemlje u suradnji sa tim zemljama, s njihovim jurisdikcijama. Dobro radimo i sigurno smo da vijeće, kao što je već rečeno, to je nešto što, što predvodi vijeće, da će vijeće moći do kraja ove godine, kao što je zatražilo, kao što su ministri financija zatražili, da će objaviti rezultate. U siječnju su poslana pisma jurisdikcijama koje su odabrane za ovaj program screeninga. Dobili smo zatim e, neku vrstu reakcija od tih jurisdikcije Velika većina njih je odgovorila na naše zahtjeve. Nakon toga smo poslali upitnike svim tim jurisdikcijama i tražili smo dodatne informacije o tome što je identificirano kao mogući problem oporezivanja uzimajući u obzir kriterije o s kojim su se države članice složile u studenom. Sada smo u procesu prikupljanju dodatnih informacija iz upitnika i na temelju toga ćemo do kraja rujna uspjeti finalizirati na tehničkoj razini ono što bi bila procjena ovih jurisdikcija, odnosno njihova ocjena. E, nastavno na potrebne procedurne korake u e, vijeću. Ta će lista biti usvojena na Ekofinu do kraja prosinca. Kao što je Žan Emanolu rekao, ovaj popis, ova lista će biti popraćena po eh, listom protumjera koje će se moći primijeniti na jurisdikcije koje će biti na toj listi. Evo ovdje ću se zaustaviti i vrlo ću rado odgovoriti na bilo koje pitanje eh, ako ih budete imali. Hvala. Hvala. A sad gospođa Prajar iz Defko, Izvolite, imate riječ. Gospođo, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo što se tiče glavne uprave DEVKO, mi smo ti koji smo eh, podržali ovaj prijedlog. I smatramo da je to u skladu sa sastakom na vrhu u Adisu i Abebi i na čelu Collect More, Spend Better. Mi smatramo da na taj način možemo pomoći na tri razine našim partnerima, na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. A sada ću objasniti e, različite vrste pomoći koju smo mi pružili na e, te tri razine. za globalno partnerstvo, naravno da postoji, Znači, inicijativa u, smislu e, poreznih politika koja je pokrenuta u Addis Abebi i komisija je e, članica suosnivačica te inicijative. Dakle, riječ je o inicijativi koja obuhvaća više od 40 članova, e, određeni broj e, razvijenih zemalja i ostali, ostalo su zemlje u razvoju. E, mi smo ti koji se brinemo za dobro funkcioniranje ove inicijative. Nakon toga imamo platformu za suradnju koja je pokrenuta nakon sastanka G20 a komisija je promicala e, tu tvorevinu. Znači, to je inicijativa koju e, su osnovala četiri partnera, znači e, OECD, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i Europska komisija. I mi također podržavamo i njihovo funkcioniranje. Također tu je odbor Ujedinjen Ujedinjenih naroda za e, znači, porezna pitanja koji je bio utemeljen e, također kao posljedica inicijative pokrenute u Addis Abebi. Mi smo ti koji pružamo podršku i to inicijativi. A tu su i e, razne inicijative u okviru OECD-a, posebice kada je riječ o uključivanju zemalja u razvoju u taj postupak BEPS-a, što je malo prije spomenuto. Dakle, e, inicijativa BEPS i razvoj koju podržava komisija. To je i e, znači inicijativa između Europske unije, e, OECD-a i Svjetske banke u okviru koje smo e, sada e, razradili studiju o e, znači transferu, o cijelom transferu i također postoje i neke druge inicijative na razini OECD-a. Kada govorimo o korištenju nacionalnih, kada govorimo o korištenju nacionalnih resursa, riječ je o Riječ je o e, tome da možemo računati na globalnoj razini sa e, e, ostalim institucijama koje nam mogu pružiti stručnu pomoć kako bismo sudjelovali u samoj dijagnozi stanja po pitanju poreznih politika. Sada ću vam navesti tri inicijative na tom području. Dakle, zaklada, odnosno fond za fiskalnu politiku i <clears throat> za e, znači fiskalnu upravu i također inicijative koje pružaju stručnu pomoć i tehničku pomoć državama partnerima po pitanju upravljanja prirodnim resursima. Kada govorimo o samoj e, dijagnozi stanja, na raspolaganju imamo instrument za procjenu stanja E, fiskalnih politika. Taj instrument trenutno na snazi i on nam omogućava da izradimo analize e, po pitanju poreznih uprava u različitim zemljama. Mi smo ovdje partneri Međunarodnog monetarnog fonda u njihovim inicijativama. Osim toga, pokušavamo biti i tekako angažirani e, po pitanju inicijative vezane uz transparentnost prihoda koje dolaze od prirodnih resursa. To je inicijativa koju mi podržavamo već neko vrijeme i koja ima ulogu u toj e, globalnoj potpori koja se pruža e, po pitanju upravljanja poreznim sustavima. A kada govorimo o regionalnoj razini i dalje je riječ o e, stručnoj pomoći koju pružamo regionalnim agencijama. Ovdje je prvenstveno riječ o e, centrima za, e, znači, e, o centrima koji pružaju stručnu pomoć na regionalnoj razini i omogućujemo također i korištenje točnih vještačenja kada je riječ o poreznim politikama koje se provode kroz te centre i također kada govorimo o širim nadležnostima, nadležnostima vezanim uz javne financije. Sudjelujemo i u dijalogu po pitanju mobiliranja, po pitanju e, mobiliziranja ovih nacionalnih resursa, te također financiramo uz suradnju sa Njemačkom koordinirani pristup e, za pomoć e, afričkim financijskim i poreznim sustavima. I znači to su bili globalni i regionalna razina, sada govorimo o nacionalnoj razini koja je također iznimno bitna. Imamo čitav niz projekata e, koji funkcioniraju na toj razini i također smo se usmjerili na jačanje stručne pomoći ali također i pomoći po pitanju, u pitanju proračuna. Ovdje pružamo pomoć e, čak 90 zemalja. To je to je dimenzija koja je bila e, nužna za uspostavljanje kriterija dopustivosti kada govorimo o makroekonomskom dijelu priče. Dakle, e, dopustivost, e, dopustivost u okviru javnih financija državnih financija. To je dio također dijaloga kojeg ostvarujemo sa državama kojima pružamo podršku u pitanju proračunske politike. I kada govorimo o toj suradnji, možemo reći da se ovdje radi o su sustavnoj stručnoj pomoći e, kojima se prate projekti koji su pokrenuti kako bismo utjecali na potrebu za e, rješavanjem takvih pitanja. Osim toga, mi financiramo tamo gdje je to potrebno sve instrumente za analizu postojećeg stanja i također za analizu raspoloživih e, resursa te raspoloživih e, javnih sredstava. Evo, e, to je instrument koji sve više traže naše države članice kako bi mogli pravodobno provoditi vištačenje po pitanju prakse praksi koje provode porezne uprave. Evo, kada govorimo o našoj podršci tim proračunskim politikama, mi smo ti koji redovito provodimo i reviziju smjernica našeg, e, naše podrške, znači naše pomoći u proračunskim politikama. I to je nešto što bi trebalo dovesti do e, pravednije i učinkovitije primjene u ovom prvom semestru kako bismo mogli sustavno analizirati u okviru tih kriterija dopustivosti situaciju na području DRM-a, ali također i na području mjera koje bi trebalo koje bi trebalo provoditi e, na razini dijaloga sa zemljama, partnerima. Dakle, e, to je samo bio sad kratak sažetak e, trenutne situacije. Hvala, gospođo Brajan. Sada ćemo započeti raspravu. E, članovi mogu postavljati pitanja ili dati neke komentare. Eli Šlanče može početi. Ona je bila naša izvjestiteljica za izvješće o izbjegavanju i poreza. Ona je stručnjakinja za ovo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i zahvaljujem svim govornicima na ovom vrlo plodnom, plodnoj e, razmjeni mišljenja kada se radi o ovako važnoj temi. Kao prvo bih željela reći da je već e, prošlo dosta vremena od komunikacije, pa zato je jako dobro da imamo ovakvu razmjenu mišljenja. Imam nekoliko pitanja vezanih za konkretna pitanja. Prvo bi bilo Spomenuli ste prelje, e, učinke preljevanja naših e, e, politika o oporezivanju na treće zemlje. Neke države članice su već počele provoditi nacionalne amandmane. U ovoj rezoluciji mi smo tražili ove u analizu učinaka priljevanja na europskoj razini i da komisija provede takvu analiziju i da potakne države članice da slijede primjer nizozemske. Moje pitanje je e, do koje smo točke došli u ovom smislu. Još jedno važno pitanje jest kako izbjeći da e, trgovinski sporazumi na neki način e, stvaraju eh, ne eh, nepravednu eh, raspodjelu poreznih obveza između država. Komisija čini nešto kako bi pozvala države članice da revidiraju takve trgovinske sporazume koji doprinose negativnim učincima na zemlje u razvoju. Drugo pitanje bi bilo, primjerice, još jedan zahtjev e, koji smo dali parlamentu prije dvije godine jest da podržimo pretvorbu e, odbora za e, poreze na među, u međuvladino tijelo kako bi zemlje u razvoju mogle sudjelovati u raspravi o globalnoj reformi oporezivanja e, na jednakoj razini, a to bi bilo jako važno kako bismo imali učinkovite reforme kako bi svi imali vlasništvo na time i mogli to učinkovito provoditi. Kada se radi o kriterijima za popis, postoje određene e, zabrinutosti. Za neke od tih e, zemalja postoji nedostatak kapaciteta i resursa i sposobnosti i to je jasna prepreka prema e, provedbi vrlo složenih standarda koje zahtjeva recimo OECD u procesu BEPS-a. Zar komisija uzima u obzir e, posebne, e, posebna ograničenja nekih zemalja u razvoju koje još ni danas nemaju dovoljne kapacitete kako bi sudjelovale u tome? Jednako pitanje bi bilo vezano za automatsku razmjenu informacija koje ste spomenuli u prvom dijelu. Automatska razmjena informacija zahtijeva reciprocitet. Međutim, za neke zemlje u razvoju e, Trenutno je to nemoguće zbog nedostatka e, kompetencija i osoblja da odmah imaju takav reciprocitet. I mi imamo rizik od toga da ih isključimo i zato možda trebaju imati neko prijelazno razdoblje kako bi uz našu pomoć izgradili potrebne kapacitete kako bi u potpunosti sudjelovali u razmjeni informacije. Dobra vijest jest da postoje određena poboljšanja u tehničkoj e, pomoći e, zemljama u razvoju. Moje pitanje je vrlo praktično. Znate li koliko u postocima e, Eh, ODA ide eh, na eh, tehničku i, i socijalnu pomoć. Koliko se sjećam, ovaj, ova službena razvojna pomoć je bila manje od 8%. A, da nešto ne zaboravim, posljednje pitanje bi bilo vezano o inicijativi za Disabebe. Bebe. Komisija zapravo podržava inicijativu iz Addis Abebe. Možete li konkretno reći na koji način to podržavate? Koje konkretne aktivnosti e, se provode, koje mjere se provode i kakva financijska, gospodarska e, pomoć dolazi od komisije e, upravo za to? i e, mi smo nedavno odobrili prije ljetnih praznika važan instrument na prijedlog komisija, a to je izvješćivanje po pojedinoj zemlji. Uvijek insistira da je ključno imati javno objavljivanje takvih informacija i za zemlje izvan Europske unije, zato što neke od tih, neki od tih zemalja neće imati političku snagu da dobiju takve informacije od multinacionalnih trgovačkih društava. Sada kada smo odobrili takve mjere koje traže da idemo dalje od granica Europske unije, ja snažno pozivam e, komisiju da razmotri tu mogućnost koja nije e, početno e, predložena u prvoj verziji prijedloga komisije o izvješćivanju po pojedini zemlji. Hvala. Marija Hojbo je sljedeći govornik. Hvala lijepa. Žao mi je što se tako kasno javljam, međutim odbori uvijek e, imaju isto vrijeme i moramo biti tamo u to vrijeme. Imam neka pitanja za koje se nadam nisu već postavljena. Kao prvo, ovdje u odboru za razvoj mi smo zainteresirani za, za strategiju komisije o učinkovitom oporezivanju. Naš je zadatak pratiti na koji način Evropska unija provodi politike u praksi. Prihod od poreza jest važan oblik financiranja razvoja, razvojne pomoći, ako ne i najvažniji element. Prvo pitanje, Europski fond za održivi razvoj je vrlo važan, zato što suradnja Evropske unije i financijskih institucija sa zemljama koje ne, e, ne surađuju, to su porezne oaze, imamo vrlo jasna pravila da evropske novac ne može ulagati upravo na tim mjestima koja ne e, poštuju standarde transparentnosti. Dobili smo izvješća i od nevladinih organizacija. i od e, Europske investicijske banke. Sredstva često prolaze kroz e, posrednike koji e, se služe poreznim oazama. Moje pitanje jest koje sankcije postoje za financijske institucije ili za te posrednike koji e, posluju preko takvih poreznih oaza. Kakvu vrstu pomoći komisija želi dati zemljama u razvoju koje su same po sebi porezne oaze, porezna utočišta? Kako se možemo odmaknuti od tih modela? Mislim da je to važno pitanje o kojem bismo trebali raspravljati. I trebamo ja, dobra i jasna pravila, instrumente. Isto tako kada se radi o političkoj koherentnosti, o komunikaciji, o vanjskom oporezivanju, komisija poziva države članice da rade na bilateralnom, na bilateralnim pitanjima. Hoće li komisija podržati države članice kako bi ispunili tu obvezu? Postoji li neka vrsta rasporeda? Meni nije baš sasvim jasno na koji način želimo dobiti države članice da na svoju vlastitu korist da se povuku iz zemalja u razvoju i da više drže tog sporazuma. Željela bih znati nešto o tome. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Celer. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Moje pitanje i moji komentari su slični onima koje je upravo e, spomenula gospođa Lepuh. E, mnoge zemlje često imaju sjedište u Europskoj uniji, ali iskorištavaju resurse u Africi. a onda ne plaćaju poreze koje e, trebaju platiti u tim zemljama. Spomenuli ste mnoge mjere u kojima komisija pokušava to regulirati, dakle suzbiti takvu praksu. Ali često kažete nadamo se. E, većina tih e, mjera je e, u nadležnosti država članica i porezni zakoni su u nacionalnoj nadležnosti, a države članice ne žele dati više nadležnosti Europskoj uniji u tom smislu. Imamo dva posebna odbora u Europskom parlamentu koji su vezani za oporezivanje i za poreze i koji su morali proširiti svoje aktivnosti. I to zato što države članice jednostavno ne žele E, promicati i e, pomagati radu tih odbora. Od e, krize iz 2008. države članice nisu željele se baviti time. A to nisu dobri primjeri e, za naše afričke partnere. SAD je najveća gospodarska sila u Europi međutim ona je povukla regulativu u tom području i postaje sve teže surađivati na toj razini. Ako govorimo o izbjegavanju poreza u afričkim zemljama, često izbjegavanje poreza je jednako e, pomoći koja ide prema tim zemljama. I zato moramo jako mnogo posla napraviti. I komisija i parlament trebaju osigurati veću transparentnost. i države članice se moraju obvezati da će pokazati veću transparentnost i solidarnost, a i velika trgovačka društva. Moramo ih podsjetiti na njihove obveze. Devedeset posto gospodarstava u e, zemljama u razvoju je u stvari gospodarstvo u sjeni, neformalno gospodarstvo. i zato je teško baviti se porezima u ovakvom kontekstu. Preduvjet za ljude koji tamo žive jest da daju svoj doprinos. thank you. Any other... Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Ne? A, izvolite Marija Hojbog, izvolite, nastavite. Evo imamo prijevod pa ću onda govoriti na njemačkom. Ovom čitavom nizu pitanja dopustite mi da nadodam i još jedno pitanje koje se tiče političke konherentnosti. Dakle, u komunikaciji i o trgovini e, Europske komisije više puta se navodi činjenica da u trgovinskim sporazumima da se moramo brinuti i za rizik zbog izbjegavanja poreza. I također postoji studija koju je proveo Europski parlament posvećena upravo tom pitanju. To je studija koja navodi da u slučaju trgovinskih sporazuma, posebice mješovitih trgovičkih sporazuma, da e, su ugrađeni i rizici za, e, zbog, e, za zaštitu od izbjegavanja poreza. E, s tim sporazumom mi možda otvaramo neke kanale koji mogu pogodovati e, znači bijegu kapitala, odnosno mogu pogodovati, izbjegavanju poreza. E, ima li komisija možda program konkretnih inicijativa kako bi u te sporazume ugradili naše internacionalne standarde e, na e, razini transparentnosti, odnosno kako možemo izbjeći da se kroz te sporazume otvaraju nove mogućnosti za izbjegavanje poreza i kako možemo zajamčiti potrebnu transparentnost. Imate li kakvih konkretnih inicijativa? Ok, u redu. Da, postoji još jedno pitanje. E, mi smo ti koji možemo prihvatiti činjenicu da e, znači države uz pomoć stranih e, multinacionalnih kompanija zapravo pelješe vlastite države. Evo kada govorimo o Gabonu, e, kao što znate da je e, BDP 11.000 tisuća po glavi stanovnika, znači 11 tisuća dolara, 4 dolara više od same Bugarske, a to je prema kriterijima UN-a znači da je 80% stanovništva ispod granice e, siromaštva, a trećina ih je znači ispod onog minimalnog e, znači e, minimalnog praga za e, nužnost za preživljavanje. Dakle, to je vlada koja već 40 godina zapravo dominira tom zemljom, ali jasno je da mi bez obzira što im pružamo pomoć, taj novac u toj zemlji ne ostaje. Onaj ko dobiva taj novac zapravo kupuje velika područja i zapravo osniva velike tvrtke u Europskoj uniji i to je opće poznata činjenica. I zato nas ne treba čuditi što mnogi stanovnici u tim zemljama govore sljedeće. U redu, idemo i mi onda u te zemlje gdje ćemo steći velika bogatstva koja zapravo pripadaju nama. Zahvaljujem. A sada da odgovori, možda gospođa Brejara želi početi. Dala bi riječ gospodinu Vorega. Prepustit ću riječ kolegi. Euh, Evo, ja ću sada odgovoriti e, na ona pitanja koja se tiču mene, znači koja se tiče znači ovoga e, e, tih znači poreznih stručnjaka. Naša strategija je dio Znači, strategija koje su donesene u, okviri, u okviru odluka donesenih u Addis Abebi. Partneri se e, ovdje pouzdaju u suradnju i u podršku e, našeg odbora u okviru Ujedinjenih naroda za porezna pitanja. Mi smo ti koji smo već olakšali posao organizacijama e, te odborima i odborima već prošle godine i mi smo također obećali da ćemo se angažirati i na novim područjima kako bismo olakšali provedbu tih politika. Dakle, to je ono što je odlučeno na konferenciji u Addis Abebi. To je u skladu sa tim zaključcima konferencije. Što se tiče pitanja jačanja kapaciteta zemalja u razvoju, mi se apsolutno slažemo sa vašim konstatacijama da je od velike važnosti e, ojačati kapacitete tih zemalja. Kao što je rekla Natali Moražar, riječ je o jačanju kapaciteta što se mora e, provoditi paralelno sa operacijama e, jačanja proračunskih politika. I također to mora biti popraćeno inicijativama osnivanja fondova, uzajamnih fondova, a što se tiče samih prirodnih resursa i mineralnih resursa, e, osnivanjima e, uzajamnih fondova te e, doprinosima koji će olakšati aktivnosti. Također moramo podržati i regionalne centre <clears throat> Međunarodnog monetarnog fonda i to u svim onim zemljama u razvoju koje to zatraže. Dakle, mi smo uključeni i u te aktivnosti. Što se tiče automatske razmjene podataka, mi smo svjesni velikog interesa e, za tu inicijativu, posebice zemalja u razvoju. Kada govorimo o afričkoj inicijativi, recimo ona je ta koja je od interesa za manji broj afričkih zemalja, u ovom trenutku nemamo ništa konkretno što se tiče izravnih potpora toj inicijativi. No, bez obzira na to, kada govorimo o e, okviru inicijative BEPS i razvoj, jedan dio se tiče upravo automatske razmjene podataka. Odnosno možemo reći ne automatske razmjene, nego razmjene podataka općenito. A što se tiče postotka, e, znači javne razvojne pomoći, kada govorimo o e, nacionalnim resursima, ja ovdje nemam sada točne podatke. Ali, znači, razvijenje instrumenta za mobilizaciju nacionalnih domaćih resursa i također, znači, e, uprava e, za poreze kao posljedica zaključaka iz Adisa Bebe je ta što može omogućiti svim članicama da pruže podršku kada govorimo o mobiliziranju sredstava u zemljama u razvoju. Mi smo tri sudionika koji su najangažiraniji i imamo eh, <clears throat> direktnu podršku tajništva za porezne inicijative Adisa Bebe i također se trudimo pružiti zajedničku kolektivnu podršku e, zemljama u razvoju kada je riječ o mobilizaciji domaćih resursa. E, na temelju te inicijative koja je pokrenuta u Addis Abebi, predviđena, e, predviđena podmirivanje troškova, te također i povezivanje sa svim bazama podataka koji bi trebali biti objavljeni ove godine, koliko se meni čini, mislim da je to tako. Gospodin Belijel, izvolite. Hvala. Zahvaljujem. Evo ja ću vam sada odgovoriti e, na e, ova pitanja koja su postavljena. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena. Evo krenut ću o pitanju vezanom uz mješovite sporazume te korištenje europskih fondova. Ne znam jeste li bili prisutni kada sam e, držao izlaganje, ali što se tiče tih mješovitih sporazuma sa trećim zemljama, Da, zaista postoji opasnost od e, izbjegavanja poreza kada se sklapaju ti sporazumi sa trećim zemljama. I upravo iz tog razloga da je vijeće još 2008. godine na inicijativu komisije usvojilo zaključke u kojima se tražilo da se ugradi klauzula u e, uredbi o e, gospodarskom upravljanju i koja se mora uključivati kada je riječ o pregovorima sa svim trećim zemljama. Što zapravo kaže ta klauzula? Ta klauzula jednostavno kaže da se, e, znači drugu stranu, znači stranu s kojom se pregovara, da se traži da se ona angažira e, na području poštivanja načela dobrog gospodarskog upravljanja. Dakle, e, u početku je bila riječ o zabrani e, prakticiranja štetnih poreznih praksi, budući da smo tada imali nekakve slučajeve sa e, izbjegavanjem poreza u Europskoj uniji i naravno da nismo htjeli da se takva praksa nastavi sa tim zemljama s kojima surađujemo s kojima stvaramo, znači potpisujemo sporazume. Dakle, to je bila ta klauzula koja se ticala te mjere i također klauzula koja, je, koja navodi nužnost usklađenosti sa međunarodnim standardima, a to je e, posebice kada je riječ o razmjeni informacija na zahtjev. To je bila klauzula koju smo, na kojoj smo mi insistirali 2008. godine i ona je bila uključena u čitavnim sporazuma potpisanih sa trećim zemljama. Došlo je i, i do ažuriranja na prijedlog komisije i na temelju e, Komisije o vanjskom djelovanju iz 2016. godine kako bi se osiguralo i dalje dobro upravljanje na području e, poreznih politika. Ali također je uzeta u obzir i činjenica da je došlo do razvoja situacije i u međunarodnom kontekstu. I dakle ta klauzula koja je sada u nekoj konačnoj fazi, na bi, trebalo bi se s njome zaključiti e, krajem godine, da se kroz nju zahtijevala i automatska razmjena podataka. Mi sa trećim zemljama s kojima e, pregovaramo tražimo da se prilagode e, tom zahtjevu i da prihvate taj zahtjev. Na drugom mjestu osim same zabrane provođenja štetnih poreznih praksi, mi želimo uvesti obvezu usklađenosti sa načelima BEPS-a, smanjenja porezne osnovice i prijenosa dobiti. Dakle, to su izmjene do kojih će doći do kraja godine. To su vrlo konkretne mjere. A kada će vijeće usvojiti tu novu klauzulu, onda će ta klauzula biti ugrađena u daljnje pregovore i u daljnje sporazove koji će se sklapati s trećim zemljama. Što se tiče korištenja europskih e, fondova, e, znači u suradnjama koje, e, u nerazvojnim suradnjama, Dakle, pitanje je što napraviti, kakve sankcije usvojiti po pitanju tih financijskih posrednika i kako možemo obeshrabrivati praksu poreznih e, oaza. Ali to je zapravo pitanje koje sadržava dva elementa. Na prvom mjestu riječ je o našoj općenitoj politici kako bismo uvjerili one države koje imaju štetne porezne prakse da promijene svoje porezne prakse, a to je između ostalog e, zapravo zajednički cilj te e, liste na kojoj radimo i e, ovim vas prilikom obavještavam da će ona biti usvojena još tijekom 2017. godine. Dakle, to je bio taj prvi element. Što se tiče baš e, posebice korištenja fondova, komisija u svojoj komunikaciji o vanjskoj e, strategiji za učinkovitost oporezivanja predlaže izmjene e, financijske uredbe i drugih financijskih instrumenata. I također u njihovu politiku su ugrađena i načela dobrog poreznog upravljanja te taj zajednički e, prijedlog uredbe. Dakle, u budućnosti kada ćemo imati izmijenjenu financijsku uredbu, tada će financijske institucije na međunarodnoj razini biti te koje neće smijeti koristiti e, pravne sustave koji će biti navedeni na toj listi jer oni će biti smatrani znači sustavima koji nisu otvoreni za suradnju. S druge strane morat će se e, prihvatiti e, zajednička strategija borbe protiv e, izbjegavanja i poreza i utaje poreza. A u trećem mjesecu 2017. godine usvojena je deklaracija koja je kojim je potvrđena e, borba i napori u borbi protiv e, utaje poreza. To je bilo nešto što smo zahtijevali od komisije i to smo dobili. Nadam se da sam ovim odgovorio na vaša pitanja i na vaše nedoumice. E, što se tiče još korištenja europskih fondova i drugih sredstava. Što se tiče spilovera, samo da odgovorim na još na vaše pitanje. Dakle, ovdje govorimo o e, politikama država članica u odnosu na e, treće zemlje. To je e, postavio kolega Šlajn to pitanje. Naravno, kada govorimo o stajalištu komisije, moramo uzeti u obzir činjenicu da su nacionalne politike u nacionalnoj nadležnosti, odnosno taj prostor za manevar koji mi imamo ovdje je poprilično ograničen. To također vrijedi i za e, sve one konvencije koje se tiču dvostrukog oporezivanja. Dakle, radi se o samim zemljama. Ipak, Dakle, kada to usporedimo s tom, e, s, tim, s tom podlogom, strateška komunikacija komisije je e, predložila da države članice trebaju uzeti u obzir konkretnu situaciju zemalja u razvoju kada pregovaraju o, pregovaraju o konvencijama o dvostrukom oporezivanju kako bi izbjegle previše e, negativnih učinaka priljevanja na zemlje u razvoju. I kao nastavak e, na ovaj dio komunikacije, započela je komunikacija na platformi o e, dobrom upravljanju e, 2016. Druga rasprava 2017. u lipnju, kad je komisija e, predložila jedan, vrstu toolboxa ili neku vrstu dokumenta kako bi države članice mogle sagledati neke e, aspekte e, sporazuma o dvostrukom oporezivanju kada raspravljaju o tome sa zemljama u razvoju. Dakle, govori se o e, posebnim e, slučajevima poreza po odbitku, isto tako stalne poslovne jedinice koje imaju veze sa oporezivanjem Isto tako da sagledaju dodjeljivanje kapitalnih e, dobiti e, prema zemljama izvora i i da li sporazumi o dvostrukom oporezivanju bi trebali imati E, opća pravila protiv zloporaba kada se radi o tim e, sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljama u razvoju kako bi se smanjilo izbjegavanje, e, izbjegavanje plaćanja poreza i zloporaba. Dakle, to je sve što sam ja želio reći, ali moja, moj kolega Francesco bi mogao nešto reći. I nešto će reći gospodin Kumaro. Dakle, vezano za e, zemlje u razvoju, ako uzmemo u obzir njihov kapacitet da e, zadovolje kriteriji. To je nešto što pozorno pratimo, to se već vidi i u zaključcima iz studenog. Ako pogledate e, priloge, E, tu e, govorimo o tome da ćemo uzeti u obzir situaciju kada procjenjujemo tu zemlju. Dakle, uzet ćemo u obzir situaciju u zemlji u razvoju e, do, ako to nisu financijski centri. Dakle, to je naš pristup. Želim zahvaliti svim našim gostima na njihovim izjavama, na informacijama. S time zaključujemo današnji sastanak. Sutra u 9 sati ćemo imati zajedničko saslušanje s odborom INTA kada se radi o reviziji e, Europske strategije o pomoći za trgovinu. Zatvaram ovaj sastanak. Hvala lijepa.